Okay, Možemo započeti sa sastankom. Otvaram izvanredni sastanak našega odbora. Radi se o dosta neobičnom datumu, međutim puno je važnih stvari koje trebamo riješiti. E, sjetimo se da nismo imali dovoljno vremena da detaljno proučimo ovu temu, stoga smo tražili novu priliku da se sastanemo. I istovremeno smo se složili da se pitanja mogu poslati i putem elektroničke pošte, jednako kao i komentari kako bi predstavnik Europske komisije te e, ravnatelj iz e, glavne uprave Agri se mogao pripremiti za ovaj sastanak. E, ovaj sastanak se prenosi uživo preko interneta, imamo usmeni prijevod na 12 jezika. Glavna uprava za poljoprivredu će nam predstaviti delegirani akt kojim se mijenja delegirana uredba 639 iz 2014. godine o pravilima za izravna plaćanja poljoprivrednicima uključujući ekologizaciju. E, to je jedina točka na današnjem dnevnom redu. Čućemo predstavljanje komisije tog dokumenta. Kao što sam već rekao, nekoliko predstavnika Agrija su mislili da bi bilo korisno da dodatno porazgovaramo o nacrtu ovog dokumenta i komisija je ljubazno prihvatila naš poziv. Nacrt delegiranoga akta sadrži niz izmjena izbornog delegiranog akta uredbe 639 iz 2014. godine, e, što je rezultat ponovne analize ozelenjivanja koje je provela komisija kako bi se pojednostavnila sadašnja pravila i to pogotovo za ekološki značajne površine i kako bi se poboljšali ekološki učinci politike te da se poveća sveukupni legitimitet i vjerodostojnost e, izravnih plaćanja koje koji uključuje ekologizaciju razgovori s nacionalnim stručnjacima započeli su prošle godine u ljeto, a sada će komisija predstaviti nacrt novog e, delegiranog akta prije njegove, njegova službena usvajanja e, kolegija povjerenika koji se očekuje, koje se očekuje uskoro tijekom ovog mjeseca veljače. Danas komisiju predstavlja e, ravnatelj Basku. I sada ću mu predati riječ. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala što ste mi dali priliku da ponovno vam predstavim glavne elemente izmjena koje predviđa komisija u vezi s pravilima za ekologizaciju u pogledu izravnih plaćanja. Kao što ste već rekli, te izmjene su navedene e, u nacrtu delegiranog akta komisije kojim se e, izmjenjuje delegirana uredba 639 iz 2014. godine koja sadrži pravila za izravna plaćanja općenito, ali uključuje ekologizaciju. E, taj delegirani akt uključuje i druge e, tehničke izmjene čiji je cilj pojednostavnjivanje i pojašnjavanje određenih e, postojećih pravila i odredbi koja se odnose na izravna plaćanja, SABS, plaćanja odvojena od proizvodnje i tako dalje. Dakle, radi se o odredbama koje nisu povezane sa ekologizacijom, e, već se više radi o tehničkim odredbama. Međutim, ja ću se usredotočiti na pravila koja se odnose na ozelenjivanje, a te izmjene, nacrt iz, e, izmjena zapravo e, je rezultat analize od strane komisije nakon prve godine E, primjene u delegirane uredbe. Najprije bih objasnio okvir u kojem se provela ta analiza ozelenjivanja. A nakon toga ću detaljnije predstaviti izmjene koje je predvidjela komisija u području ozelenjivanja. I na kraju ću navesti koji su naši sljedeći e, koraci proceduralno govoreći. Ukratko, zašto analiza e, mjera ozelenjivanja nakon prve godine? treba se sjetiti e, kada je došlo do usvajanja delegiranog e, akta u travnju 2014. godine e, komisija je odlučila provesti detaljnu analizu provedbe ekološki značajnih površina nakon prve godine provedbe s naglaskom na administrativno opterećenje, na učinak na potencijal proizvodnje te na uvođenje pravila koja su pravična za sve e, s ciljem da se ako je potrebno e, izmjeni delegirani akt e, koji će ima staviti naglasak na ozelenjivanje Međutim, u međuvremenu je odlučeno da e, ćemo se usredotočiti ne samo na ekološki značajna e, područja, već e, isto tako i na trajne nasade i na, na diversifikaciju usjeva. I sve to odgovor na kritike vezane uz okolišni e, učinak e, ozelenjivanja. Cilj je da se postignu dvije stvari, da se e, izmjene sadašnja pravila iz delegiranog akta i to prije svega vezano uz ekološki značajne površine kako bi to bilo jasnije, lakše provedivo, a sve bi to trebalo povećati prihvatljivost tih mjera za poljoprivrednike, a isto tako cilj je da se poveća ekološki učinak e, te politike ozelenjivanja. E, ta analiza ozelenjivanja se temeljila na brojnim konzultacijama i doprinosima e, kao i na doprinosu pojedinih država članica. Koje su to glavne značajke, odnosno zaključci e, te analize? Najprije smo zaključili da je prerano da bismo doista detaljno proanalizirali e, ekološke rezultate mjera ozelenjivanja. 2015. godine se počelo s tim mjerama i učinak na vodu, na biološku raznolikost, na e, tlo se može mjeriti tek nakon nekoliko godina primjene, pa ćemo morati pričekati nekoliko godina prije nego što budemo imali detaljnije zaključke o učincima. Nadalje, kad je riječ o teritorijalnoj pokrivenosti, e, odnosno kolik e, koliki je to postotak poljoprivrednog e, zemljišta koji je obuhvaćen ozelenjivanjem, više od 70% poljoprivrednog zemljišta e, podliježe ozelenjivanju. E, taj postotak od 70% je čak i povećao se u odnosu na naše prve projekcije za 2016. godinu, a iznosio je 69%. Mm, treba dakle reći da to, taj postotak obuhvaća i ekološke proizvođače, male proizvođače, a tu je nezanemariv e, broj obradivih površina e, za koje se ne dobiva, ne dobivaju izravna e, sredstva. Dakle, to pokazuje koliko je velik mogući potencijal mjera ozelenje, ozelenjivanja. Znači, radi se o 70% obradivih površina koje im su ekološki značajne a e, više od 10 e, posto e, obrativih površina je zaključeno da su ekološki značajne za 2015. godine. Međutim, taj postotak se povećao na 14% e, kada, dakle, ukupnih poljoprivrednih e, površina. I na kraju treba reći da gotovo 20% površina je proglašeno ekološko, ekološki značajnima, a te površine e, se štite na razini parcela. Kad je riječ o, e, o sadržaju tih površina, odnosno o sastavu tih e, površina, shvatili smo da postoji 18% E, tipova poput e, zemljišta na ugaru, e, terasa i tako dalje. Primijetili smo da 2015. i 2016. je situacija ista, ali 90% površina se sastoji od tri najčešća tipa. 39% su su biljke koje hvataju dušik, 39% zemljište na ugaru, a 15% e, su među usjevi. I ta, ta, ta raznolikost zapravo ovisi e, o odabiru nacionalnih vlasti država članica, ali e, ta raznolikost pokazuje i izbor poljoprivrednika. Na temelju analize zaključili smo da postoje četiri glavna prioritetna područja za pojednostavnjivanje na e, slajdu možete vidjeti koja su to prioritetna područja. Dakle, potrebno je bolje definirati i pojasniti ono što se očekuje i zahtjeva od poljoprivrednika i nacionalnih e, vlasti. A treba uzeti i topografske specifičnosti, odnosno elemente krajobraza kako bi se izbjegle e, pogreške. Drugo prioritetno područje je potreba da se e, izbace nepotrebne tehničke, e, tehnički zahtjevi, a prije svega mislim na rok za za sađenje među usjeva. Isto tako potrebno je više fleksibilnosti da se poveća ekološki e, učinak, a prije svega se misli na veličinu i na e, topografske e, elemente. Dakle, možemo vidjeti da se radi o područjima koje omogućuju određena ekološki značajna područja atraktivnijima, a da se istovremeno postigne bolji rezultat. I četvrti Četvrto područje je e, potreba da se bolje harmoniziraju određena specifični ni zahtjevi i prije svega mislim na uvjete proizvodnje i na korištenje e, određenih mjera. Na temelju ovih prioritetnih e, područja definirali smo 14 konkretnih mjera za izmjenu sadašnjeg delegiranog akta. E, o tome se jako puno raspravljalo i vi ste isto tako gospodine predsjedavajući spomenuli da postoje i stručne skupine. Imamo četiri takve skupine na razini Europske unije i smo, isto smo, tako imali i dvije radne skupine gdje su bili predstavnici proizvođača i drugih dionika, e, dionika. Imali smo i javno savjetovanje u okviru mehanizma povratnih informacija e, gdje smo govorili o pravilima za bolje, boljom regulativom. Kad je riječ o ekološki značajnim e, površinama, mm, naše e, mjere uključuju da se e, uvede zajedničko minimalno trajanje šest mjeseci za određenu kalendarsku godinu s mogućnošću da poljoprivrednici nastave s proizvodnjom kako bi se pripremili za sljedeću godinu proizvodnje. Kad je riječ o među uvjesima, među usjevima i zelenom pokrevu. Dakle, mi želimo da se e, ukloni rok, a to je prije desetog, za sijanje među usjeva ili zelenog pokrova e, kako bismo e, dakle ne želimo da se to ukine taj rok zato što mislimo da je to nešto što je teško u određenim klimatskim uvjetima ispoštovati a Isto tako e, želimo da minimalno trajanje za međuusjeve zeleni pokrov bude 8 e, tjedana, te da se e, prilagodi popis vrsta za podsijanje u, do sada su poljoprivrednici morali se držati jedne e, vrste, a sada će imati mogućnost koristiti e, više vrsta kada se radi o e, biljkama, odnosno usjevima koje hvataju dušik. Kad je riječ o krajobraznim osobinama i pojasevima, primjerice tampon pojasevima i pojasevima uz šume, radi se o ideji spajanja određenih pojaseva. Isto tako želimo e, spajanje pojedinih e, krajobraznih osobina, dakle drvoreda, pojaseva, stabala i, tako, i živice. Dakle, mi mislimo da ih treba spojiti kako bismo imali jedna, jednu vrstu e, veličine i i slično, a isto tako mislimo da treba pojednostavniti e, povezane uvjete za krajobrazne osobine. Primjerice, e, maksimalno 10 metara za živice i jarke, e, a maksimalna površina za jezerca i šumarke od 0,3 hektara. Dakle, želimo na neki način spojiti određene elemente koji e, spadaju u topografske specifičnosti i želimo zapravo smanjiti razinu odnosno broj pogrešaka, da istovremeno povećamo atraktivnost e, ovih e, površina i to tako da mjere koje poljoprivrednici trebaju provesti u dijelu budu što lakše provedivi. E, isto tako kad je riječ o e, krajobraznim osobinama i poslovima, mi predviđamo veću fleksibilnost za kvalificiranje nečega kao krajobrazne e, osobine. Mislimo da trebamo definirati maksimalnu širinu ili veličinu i isto tako za dakle kad je riječ e, o ekološki značajnim površinama e, e, pojas od veći od 22 metra se ne može smatrati takvom površinom. Kad je rečeno, kako je sada, kako je sada stanje 12 metara, dakle živica od 12 metara će se prihvatiti do visine od 10 metara, E, to će se isključiti samo ako postoje dodatna dva metra. E, nadalje, kad je riječ o pojmu e, susjednog ili bliskog, taj pojam se proširuje na drugi element koji se nalazi uz prvi element koji se nalazi direktno uz obradivu površinu. I onda će se raditi, smatrati da su to dvije ekološki značajne površine. I na kraju, kad je riječ o definiciji i uvjetima za proizvodnju, mi e, predlažemo zabranu korištenja pesticida na produktivnim e, područjima, znači ekološki značajnim područjima gdje postoje e, usjevi koji hvataju dušik, među usjevi zeleni pokrov, zemljište na ugaru i poseve uz šumu. Cilj je očuvanje i razvoj biološke raznolikosti. Sasvim je jasno da kad je 2015. i 2016. godine velik dio ekološki značajnih površina se mogao e, zapravo koristiti koristeći intenzivne metode i mi predlažemo da se zabrane pesticidi na e, tim područjima koji se žele iskoristiti za proizvodnju. E, trajanje te zabranje e, će biti e, u skladu sa minimalnim trajanjem trajanjem ekološki značajne površine, onoliko dugo koliko će se ta površina e, deklarirati kao ekološki značajna. U nacrtu delegirane uredbe mi smo isto tako uveli izuzeće e, koje se odnosi na međuusjeve i za njih će zabrana e, početi nakon e, žetve e, glavne kulture. Isto tako potrebno je pojasniti Isto tako će se e, definirati bolje i zemljište na ugaru. nadalje, koji su sljedeći koraci? Predviđeno je da će e, komisija donijeti odluku, e, formalnu odluku vezanu uz novi delegirani akt e, s ciljem da se usvoji početkom ove godine. Stupanje na snagu očekuje se najkasnije početkom 2018. godine s mogućnošću da određene države članice, ako to žene, žele, e, uvedu, počnu e, koristiti određene mjere već i tijekom 2017. godine. Isto tako smo pokušali specificirati i pojasniti E, kako će se e, određene zabrane e, koristiti za određene tipove površina i na koji način će ih tu zabranu moći kontrolirati države članice. I na kraju, umjesto zaključaka htio bih reći da mi mislimo da ove mjere predstavljaju uravnoteženi prijedlog kojim se sadašnja pravila pojednostavnjuju, postaju jednostavnija i za razumijevanje i provedbu za poljoprivrednike, ali isto tako e, postoji djelotvornija u smislu ekološkog e, učinka, a isto tako povećavaju e, legitimnost i, legitimitet i vjerodostojnost izravnih plaćanja vezanih uz ozelenjivanje. I to je nešto što je jako važno i za višegodišnji financijski okvir ovi prijedlozi su isto tako dobili eh, zeleno svjetlo eh, kod većine stručnjaka koje smo konzultirali. Hvala. E, zahvaljujem na izlaganju. Imamo 12 zahtjeva za riječ. we can start. Ale nie więcej niż dwie minuty. Molim vas da se e, ograničite na dvije minute. Gospodin Des, hvala lijepa predsjedniče. E, zahvaljujem komisiji na predstavljanju delegiranih pravnih akata. E, tu vidim mnogo toga pozitivnog. Imamo ograničenje rokova, e, moramo vidjeti koliko je to. E, ovi među, usjevi mislim da imaju pozitivan e, utjecaj. Dugo sam sjetio na traktoru i znam kako se, kako stoji situacija sa među usjevima. Oni doprinose stvaranju humusa E, mislim da je dobro da se topološke e, karakteristike e, naročito uvažavaju. O tome smo i prije diskutirali. Ove tampon zone su važne. Vrlo često se između živica recimo nalazi potok ili e, e, kao i poljski putovi. U Bavarskoj je ministarstvo reklo da je žalosno e, da se zelene površine ne, koriste i za recimo da se tu uvedu i neki vodeni putevi. Sve se to mora tako oblikovati da bude praktično. u nijekom slučaju e, ne smijemo ugroziti e, mahunarke. Mi imamo e, mnogo površina gdje se siju mahunarko, niti usjevi soje se ne smiju ugrožavati. Mislim da nije dobro e, i neparlamentarno da se ovi akti ovako e, predstavljaju. Oni bi morali biti predstavljeni odvojeno. Hvala lijepa, gospodin Dos. Hvala lijepa. U prvom redu bih e, zahvalio komisiji na prijedlozima. Vjerim da mnogi dijele moje mišljenje. E, ja bih e, istakao da korištenje pesticida e, u nekim slučajevima je to neophodno. Jednostavno se bez njih ne može raditi. Kod ambrozije, na primjer, bez pesticida, pesticida ambrozija se ne može ukloniti kao i ni neki drugi korovi. E, to, se, to ne utječe na Estoniju, Finsku i Portugal, ali e, cijeli ostatak Europe je pod e, utjecajem toga. Mislim da komisija mora ponovno razmisliti o svemu. Ovo neće biti dobro, to stvar treba još jednom raspraviti. Sud Braman ima riječ. Hvala predsjedniče. Nekoliko stvari. E, pozdravljam ovo što je predloženo. Mislim da je zaista važno da dobijemo više drveća u, poljoprivredi zbog mnogih razlika, ali najviše zbog borbe protiv klimatskih promjena. Prije 150 godina je u e, Europi bilo mnogo više drveća u poljoprivredi. E, agrošumarstvo, Erik i ja smo, e, smo to studirali u Francuskoj. E, toga je bilo više u prošlosti i to trebamo ponovno otkriti. To može povećati proizvodnosti, proizvodnost i stvarati radna mjesta u poljoprivredi. Također daje prostora za diversifikaciju. E, ekološko područje zabranjuje korištenje pesticida. I e, padaline e, u u mnogim područjima Europe imamo jake kiše koje su jako koncentrirane i e, naročito u šumama. To je vrlo važno za upravljanje vodnim resursima i za poljoprivredu. a također su i poplave s tim povezane. Ovdje e, znači moramo biti oprezni. U Ujedinjenoj kraljevini e, vidimo to, ali i drugdje. Vidimo da urbana Europa e, subvencionira ruralnu Europu, a, a urbana Europa traži onda neke stvari od poljoprivrednika E, ovdje su u, ovom izvještaju e, stoji mnogo toga što urbana Europa traži od ruralnih područja. Hvala. predsjedniče. Vrlo brzo. Biti ću kratka. E, ove su, ovi su prijedlozi dobri, ali simplifikacije me uvijek plaše E, vidjet ćemo što će e, poljoprivrednici na to reći. U ovim zaključcima vijeće e, je govorilo o ozelenjivanju koje neće imati utjecaja na poljoprivredu. Prijedlog koji nam je dan danas, tu se predlažu pojednostavljivanje i to će nas dovesti do značajnog smanjenja e, e, proizvodnje e, usjeva koji imaju bjelančevine. Mislim da je to jako značajno, a može biti i štetno na europskom planu. Ja obično kažem da je da su propisi konstantni njihov skup. Hvala lijepa. Gospodin Henri ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. E, ja bih dodao dodao nešto što je već rečeno za neke od nas. E, mi smo sudjelovali ovim posljednjim reformama. Moj klub e, nije sklon ovom ozelenjivanju. Ovo što nam je rečeno danas nema podloge. E, vrijeme je vrlo kratko za ovakove mjere. Situacija je složena. Predlažu se neke mjere kako bi se revidirala cjelokupnost e, e, e, propisa o ozeljenjivanju. Imamo delegirane akte. Mi smo sada priseljeni da kažemo da ili ne na te prijedloge. Što se tiče pojednostavljivanja, ja se ovdje ne slažem. Mislim da su rokovi prekratkim, ono što je rečeno. Ne možemo, na kraju krajeva imamo poljoprivrednike. E, e, nemamo dovoljno vremena za razmišljanje, imat ćemo velike reforme koje će unijeti, e, poremetiti sadašnje poljoprivredne prakse E, sada imamo e, prijedloge promjene propisa. Mislim da je stvar presložena da bi se ovako brzo rješavala. Mm. Moramo paziti što se od nas traži u smislu pojednostavljivanja. E, zabrana korištenja pesticida u, ekološki značajnim područjima to je e, problematičan prijedlog mislim da to e, moramo mnogo ozbiljnije razmotriti e, mislim da ćemo na neki način ograničiti poljoprivrednu proizvodnju i te e, lančane mjere u mnogim slučajevima poljoprivrednici neće moći e, prihvatiti. Gospodin Denano ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče ova revizija delegiranih akata je potrebna na terenu vidimo da su poljoprivrednici nezadovoljni e, sadašnjom situacijom i da traže fleksibilnost e, e, međutim ne smijemo uvesti previše ograničenja i prisila moramo unijeti e, fleksibilnost u kriterije, a moramo uzimajući u obzir karakteristike raznih e, područja. E, planinska područja, krška područja i tako dalje. Moramo izbjeći greške koje možemo naći u prijašnjim propisima. To je već spomenuto E, što se tiče poljoprivrede i stočarstva, to je usko povezano, pa nam je u interesu da e, ljudi koji se bave uzgojem stoke mogu moći i uzgajati e, poljoprivredne usjeve kako bi tu stoku prehranili a, a, među usjevi su vrlo važni također za prehranu e, domaćih životinja. Moramo e, dati e, više nade poljoprivrednicima koji su u teškoj situaciji. Hvala. Gospodin Miller ima riječ. Predsjedniče, hvala poljoprivreda je vrlo često dokazala da je za zaštitu okoliša ovi delegirani akti e, rješavaju mnoge stvari i olakšavaju pojednostavljuju e, propise e, meni je naročito stalo do toga da ekološka značajna područja u mojoj zemlji E, povisimo na 80% površina. E, mi imamo e, stotine hektara koji spadaju u tu površinu. 50 hektara te površine je pod mahunarkama. To ne smijemo ispustiti iz vida. Ova pozitivna rješenja na području usjeva koji sadrže bjelančevine e, su sada ugrožena jer se zabranjuju pesticidi. Mm, e, e, Naravno, polovica e, tih EFA se više, na njima se ne koriste pesticidi, ali da bismo e, imali dovoljno bjelančevina i proizvodnje bjelančevina, moramo dozvoliti korištenje pesticida. Već se sada pitam čemu se komisija nada od zabrane e, pesticida na područjima gdje se e, gdje se e, uzgajaju biljke koje proizvode bjelančevine. Ovdje e, moramo o tome razmisliti, o tome se radi. U prvom redu zahvaljujem predstavnicima komisije da su ovi, ovaj delegirani akt je dobar, ali bi mogao biti e, preambicionan i preskup. E, sada je e, prerano da ocijenimo utjecaj ekologizacije. Mislim da je to prerano. Vidim neke vrlo pozitivne aspekte prijedloga ali neke me stvari brinu. Naročito se e, e, radi o celokobnom e, smanjenju nekih usjeva 45 članak članak 45 potpuna zabrana Mislim da postoji neko opravdanje za to. Možda je to ekonomski održivo. E, što se tiče e, biljaka koje fiksiraju dušik na ekološki e, važnim područjima. Moramo znati što gledamo. Mm, možda će to postati neodrživo zbog e, promjena članka 45. E, sma, e, smanjuje se, mislim da ovi propisi mogu dovesti do više birokracije. Kako ćete sve to kontrolirati? možda imamo negdje neko srednje rješenje. Imamo ovdje nacrt. Agronomski govoreći to po mom mišljenju nije održivo. Hvala lijepa predsjedniče. E, e, poljoprivrednici se moraju otupriti konkurenciji na svjetskom tržištu kako eh, Evropska unija eh, više ne želi eh, ozelenjavati zajedničku poljoprivrednu politiku kako bi se održala konkurencija. Jer sve to je jako skupo. Okolišni aspekti su važni, ali Nametanje ozelenjavanja također nije dobro. E, poljoprivrednici moraju preživjeti, a to se tiče svih e, poljoprivrednih sektora. E, harmonija prirode ovisi o poljoprivredi. Poljoprivrednici mijenjaju svoje prakse, oni uvode održive tehnologije. Mislim da postoje dva pitanja. E, kako ćete e, regulirati tržište i e, izbjeći uvoz po niskim cijenama? Kako ćete opravdati troškove ozelenjavanja? Gospođa Petir. Zahvaljujem komisiji na dostavljenom prijedlogu za koji je cilj bio da nekako teži pojednostavljenju provedbe odredbi o greeningu ali ne da postroži postojeće uvjete. no već su neke kolege spomenule e, da u određenim segmentima se bitno mijenjaju postojeće odredbe i da se izravno ograničava proizvođače u donošenju odluka u vezi proizvodnje. E, to se odnosi na uvođenje zabrane upotrebe sredstava za zaštitu bilja na proizvodnim površinama, e, na produljenje minimalnog ugara za 6 do 9 mjeseci i na uvođenje obaveznog razdoblja od 10 tjedana za međuusjeve. Sad smo čuli predstavnika komisije da je to ipak smanjeno na 8 tjedana. Obzirom e, da e, je 18 država članica Europske unije tražilo od komisije da odustane od prijedloga uvođenja zabrane sredstava za zaštitu bilja na proizvodnim površinama i obaveznog desetjednog razdoblja e, za međuusjeve te je također e, postavljen zahtjev da se zadrži postojeće šestomjesečno razdoblje ugara. Zanima me hoće li tu e, komisija iskazati spremnost da razmotri neke kontrolne mehanizme koji bi omogućili da se sam sustav pojednostavi i također želim izraziti svoju zabrinutost jer se u ovom delegiranom aktu e, kod plaćanja za mlade poljoprivrednike izjednačuju pravne i fizičke e, osobe i čini mi se da to otvara prostor za mnogobrojne manipulacije. Bilo bi dobro da se možda razmotrilo kroz ovaj prijedlog da se napravi razgraničenje u definiciji između mladih poljoprivrednika i poljoprivrednika početnika i da se na taj način reguliralo plaćanja. Hvala lijepo. Gospodin Buda ima riječ. Naravno, e, moramo cijeniti svaki pokušaj pojednostavljenja postupaka. E, e, koliko je poljoprivrednika sudjelovalo u postupku? E, mislim da su svi ovi projekti trebali biti ambiciozniji. E, zemlja na Ugaru, e, to je dio procesa ekologizacije. nakon pet godina oni ulaze u drugu kategoriju, a to su pašnjaci ako poljoprivrednik želi promijeniti korištenje, postupak je vrlo težak i poljoprivrednici vrlo često odustaju. Mi trebamo pojednostavniti te postupke. Koji puta bi međutim trebalo ih ostaviti kako jesu, a ne previše prčkati po tome. Kada gledamo ovaj, širinu tampona, tampon zona, mislim ako je parcela ulazi u proces ekologizacije, a, a poljoprivrednik želi eh, posaditi drveće na toj parceli, onda se može susreti s preprekama i problemima koje će nametnuti komisija. E, moramo vidjeti kako će to funkcionirati u praksiti. Mislim da nitko nikad nije razgovarao sa poljoprivrednicima da vidi kako stvari stoje na terenu. E, e, koja je bio cilj posljednje agrarne reforme? Što radimo za okoliš? E, želimo imati dostignuća i za znanost i za naše društvo. prve studije su pokazale da ove e, senzacionalne brojke koje se ovdje pokazuju da je to glupost 90% površina se spominje, ali u stvarnosti su to vrlo, vrlo male površine. također utjecaj na bioraznolikost ovih svih mjera je minimalan ne vidim niti mnogo, mnogo ekoloških koristi E, sada e, pozivamo na veliku kulturološku borbu jer ne 2% e, poljoprivredne zemlje će na, na tim površinama će biti zabranjeni pesticidi molim vas da se obratite kolegama koji se bave ekološkom poljoprivredom već desetljećima i pitajte ih za mišljenje. E, govorimo o soji i e, recimo grašku. E, te usjeve možete vrlo lako uzgajati bez pesticida. Ako, mi ako kažemo da sve mora ići bez kemije, učini, samo ćemo postati smiješni Mor, moramo bar e, nešto spasiti e, što se spasiti dade u ekološkoj poljoprivredi. Imam sasvim drugačije mišljenje. Mislim da ova e, pro, Govorili ste o grašku i soji. Komisija mora uzeti u obzir da e, za svaki hektar na kojem e, sijemo biljke e, koje proizvode bjelančevine, toliko manje stoke trebamo. I mislim da je to korisno E, to je za mene inovativni dio e, ekološke poljoprivrede. E, imam još jedno pitanje. Vi ste lijepo objasnili ove tampon zone i maksimalne širine. Rekli ste 10 metara, 15 metara kako će to poljoprivrednici točno moći odrediti? E, ima li po vašem mišljenju e, šanse da se poticaji komisije unesu u delegirani akt? E, imamo već delegirani akt koji čvrsto stoji, koji se više ne može mijenjati Da, li će se moći e, unijeti u pojedine dijelove drugih pravnih akata? Ok. Te dva U redu. Ova posljednja dva pitanja imaju svoju političku vrijednost i zato mi je drago da ste ih postavili. Hvala. Sljedeći govornik. Samo sam čekao, nisam čuo svoje ime. Hvala što ste mi dali riječ. Sve, zapravo ne sve, ali sve što čini život poljoprivrednika lakšim je dobra ideja. To je sada postala jedna složena priča i brojni poljoprivrednici se već boje rano ustati jer ne znaju što ih čeka taj dan. Po mojem iskustvu pomalo mi je čudno da imamo takvu žurbu, da se tako žurimo pojednostaviti prvi stup jer zemlješta iz drugog stupa, tu će ni da ne postoji žurba da to pojednostavimo. Iako e, u tom stupu imamo jako složene mehanizme i zemljište koje ima puno veći potencijal za bioraznolikost i održivost. I upravo se zato pitam a kada ćemo napokon početi pojednostavljivati ta plaćanja za ove manje, za siromašnije poljoprivrednike, jer sada riješimo, e, sada žurimo riješiti nešto što nije toliko jednostavno. Dakle, mislim da bi bilo dobro poraditi na drugom stupu. Također me zanima što ste mislili pod e, promjenama za konoplju, koje se odnose na konoplju i gospodin Brennan je također spomenuo urbanu Europu koja financira ruralnu Europu kod mene ima jako puno malih mjesta, malih gradića koji bi zapravo se pitaju gdje, kako se troši taj novac. Mislim da nam to ne pomaže kada imamo situaciju u kojoj jedan poljoprivrednik na jednom zemljištu dobiva 1000 eura po hektaru i dobije 333 eura za ozelenjivanje, a susjedni poljoprivrednik ili poljoprivrednica na susjednom polju dobiva samo 100 eura Dakle, kako da učini istu stvar za 33 eura? Imamo te nekonzistentnosti i to zapravo i ima veze i s ovim proračunskom kontrolom. Dakle, i oni bi trebali obratiti pozornost na to što tu poduzeti jer to time zapravo podrivamo, uništavamo ono što želimo postići. I također neobradiva zemljišta, neobradive površine, imamo značajke kao što su stabla i tako dalje, za koje su određene sankcije, po meni je to proturječno, s obzirom na ono što znamo o poljoprivredi i šumarstvu, a učimo puno e, o tome kako e, usjevi sa fiksacijom dušika e, pružaju zaštitu za bilje, za druge životinje i tako dalje. Dakle, s jedne strane kažete riješite ih se, a s druge strane mi ćemo se vaše riješiti ako ih ne zadržite. Ovo postaje suviše komplicirano, dakle pojednostavljenje bi bilo dobro došlo, ali želimo i pojednostavljenje za drugi stup. Pa, ja sam zapravo... E, dobro, malo ste se zanjeli sa vremenom, već sam htio upotrebiti svoj e, čekić, ali Hvala vam. predsjedniče i ja pozdravljam e, pojednostavljenja koje se predlažu. Mislim da je e, važno da ukinemo birokraciju gdje god moguće. Ukazujem e, još jednom na pesticide i ekološki važna područja. Martin Häusling kritizira sve e, inovativne prijedloge. Mislim da je to sramotno. To nisu naši poljoprivrednici zaslužili. Od 2013. se mnogo toga dogodilo, pa jedanput možemo reći hvala. E, poljoprivrednici su spremni e, primjenjivati naše propise i zato trebamo biti zahvalni Mislim da ne smijemo kritizirati e, reforme i, e, mjere koje vrlo dobro funkcioniraju. E, gen tehnološke mjere za uzgoj bilja za proizvodnju lančevina su dobro došle. Svaki hektar koji za to koristimo je dobro iskorišten. Mm, mm imamo e, ogroman uvoz e, bjelančevina iz drugih zemalja e, pa je vrlo dobro da na ekološkim površinama uzgajamo bjelančevine. Mm, isto se odnosi i na biljke koje fiksiraju dušik. Naravno, mm, mm, gospodin Brennan je točno e, rekao da e, u mnogim mjerama nismo imali dovoljno razumijevanja za poljoprivrednika. E, pitam se kako dugo će moći moći ići ovako dalje. Poljoprivrednici više ne prihvaćaju Europsku uniju, stoga moramo sve dobro izračunati. Moramo imati poštene račune, ne smijemo imati nekakve teoretske cifre. Moramo gledati što se događa u stvarnosti. Ako pogledamo koliko uvozimo bjelančevina, onda ćemo možda uvesti mjere koje će biti korisne. Hvala. Što se tiče verifikacije pogleda stajališta, to se već sada odvija na sastanku jer mi kao zastupnici smo u direktnom kontaktu s poljoprivrednicima. Gospođa Hojbuš. Hvala predsjedniče. Iz Martinovog e, doprinosa e, mislim da on nije sve iskritizirao. Mislim da je rekao da prihvaća većinu prijedloga komisije. Moramo vidjeti što je teško, što funkcionira, što ne. Da, da li se uključuje i zadnji metar živice ili ne, sve je to važno. Pesticidi i ekološki važna područja, to je nespojivo. Na E, ekološki važnim područjima moramo paziti e, i biti odgovorni. Pesticidi e, su ovdje u soprotnosti. Mi trebamo živa tla, plodna tla, a i biološka proizvodnja tako, organska, to jest ekološka proizvodnja tako funkcionira. Tu imamo posebnu odgovornosti E, imamo i još jedno pitanje, koliko soje uopće trebamo u Europi? E, e, trebamo li također proizvoditi više mesa? Sve su to razmišljanja koja moramo imati na umu. Pesticidi na ekološki važnim područjima nisu pesticidi tu nisu dopustivi. Komisija e, također podržava e, ekološki održivu proizvodnju hrane Moramo smanjiti e, korištenje e, pesticida, a zato je vrlo dobro testno područje su ekološki važna područja. Mislim da su sada govorili svi koji su se javili za riječ. Što se tiče prijedloga Europske komisije, mislim da to jest jedan korak naprijed, ali kada je riječ o našim očekivanjima, mi imamo puno veće očekivanja i mislim da je to zapravo razumljivo. Doista nam je stalo do toga da pojednostavimo stvari i Europska komisija sada može poslati jasnu poruku da će zapravo prije da će, se, da će doista doći do pojednostavljenja i nadam se da će ovaj delegirani akt biti dio tog cilja. Naravno, ne smijemo zaboraviti i vanjske konkurente. Pitanje je trebamo li uvoziti e, genetski modificiranu soju koja se intenzivno uzgaja i pritom se koriste pesticidi. Ili je pitanje trebamo li sami uzgajati proteinske usjeve, ne koristiti genetski modificirane, već zapravo imati sami dobre prinose i poraditi na tome. Ja bih naravno vrlo rado imao poljoprivrednu proizvodnju bez korištenja kemije, pesticida i tako dalje, pogotovo kada je riječ o mahunarkama. Međutim, te informacije nam trebaju biti dostupne i ljudima trebamo poručiti da će njihovi prinosi biti potpuno drugačiji. Problem je što je sa razdobljem za među usjeve, zašto je to produženo do 15. listopada. Ako želimo nešto drugo uzgojiti, onda ovisno o klimatskim uvjetima usjeve treba posijati do kraja rujna. A ako među usjevi ostanu do 15. listopada, to nećemo moći učiniti, nećemo moći uzgati ništa e, drugo u jesen. A jesenske usjeve jednostavno e, treba posijati na primjer u sjevernoj Europi, to se čini do kraja rujna. Ako više nema pitanja, sada dajem riječ e, ravnatelju glavne uprave. Imate dovoljno vremena za odgovore na sva pitanja. Merci, monsieur Hvala gospodine predsjedavajući, hvala svima koji su se javili za riječ na komentarima, sugestijama i ocjenama kao i na pitanjima koja ste postavili. Kad je riječ o e, nacrtu ove delegirane uredbe, e, treba reći da to pokazuje koliko nam je politika ozelenjivanja važna. U svojim odgovorima htio bih možda započeti od e, posljednjeg pitanja ili komentara i radi se zapravo o pitanju pojednostavljivanja. Sasvim je jasno da je posljednja reforma zajedničke poljoprivredne politike dovela do određenog stupnja kompleksnosti. Politika je postala ambicioznijom, e, a istovremeno e, su i ciljevi postali kompleksniji upravljanje prirodnim resursima, e, teritorijalna ravnoteža i tako dalje. Puno je tu ciljeva i s obzirom na to došlo je do um, usložnjavanja ove e, politike. S obzirom na zabrinutost koja je izražena već 2013. i 2014. godine, s obzirom na to za E, na to. E, pojednostavnjivanje je postala, postao glavni prioritet e, povjerenika za poljoprivredu i u roku dvije godine cilj je zapravo pojednostavniti sve mjere. Počeli smo sa povezanim E, plaćanjima, zatim sa sustavima kontrole i tako dalje. Dakle, radi se o, kompleksnom sustavu. Delegirani akt na kojem sada radimo i koje želimo usvojiti je delegirani akt koji e, odgovara na e, bojazni da je sustav previše kompleksan. Želimo nešto što je jednostavnije i djelotvornije. Iznesene su kritike i od strane organizacije poljoprivrednika, ali isto tako i od nacionalnih država uprava, ali i od strane skupina građana e, koji su tvrdili da naši e, planovi nisu dovoljno ambiciozni i isto tako su držali da e, mjere koje se odnose na ozelenjivanje nisu dovoljno praktične da bi ih poljoprivrednici primjenjivali i ovaj delegirani akt upravo odgovara na te vrste bojazni. Cilj je pojednostavniti pravni okvir, a istovremeno omogućiti da ta politika ozelenjivanja postane učinkovitijom, a isto tako da rezultat bude da svi budu e, dobitnici, naravno uključujući i poljoprivrednike. A isto tako da e, postigne određeni stupanj ambicioznosti i e, ekološkog učinka koji bi bili vidljiviji. E, dakle, radimo već neko vrijeme zajedno s organizacijama poljoprivrednih proizvođača e, kao i onih koji su zainteresirani za ekološke aspekte i isto tako smo proveli javno savjetovanje. E, imali smo više od 3300 E, odgovora, odnosno osoba koje su dale svoje komentare, velik broj njih su bili poljoprivrednici. Dakle, mi nastojimo uzeti u obzir što je više moguće interese najvećeg broja e, dionika. I opet da dakle postignemo to pojednostavnjivanje politike ozelenjivanja, a da istovremeno povećamo efikasnost, e, učinkovitost na, prije svega u pogledu ekologizacije. Prijedlog ovog delegiranog akta može se činiti da dolazi prerano i da je s obzirom na to da dolazi rano e, je možda preambiciozan, ali to je u skladu s obvezom koju je komisija preuzela 2014. godine i 2015. i 2016. godine smo e, čuli više apela da, da pojednostavnimo politiku ozelenjivanja. No sasvim odvijek je bilo jasno da e, će ovaj prijedlog se odnositi isključivo na delegirani akt, a ne na temeljni e, akt. Dakle, ne mijenjamo bazu, osnovni e, akt, već samo delegirani akt, ovaj dakle e, ovaj temeljni akt može se mijenjati tek nakon 2012. godine kada će se planirati zajednička poljoprivredna politika za naredno razdoblje. Kad je riječ o bojaznima koje su e, iznesene u pogledu e, učinka ovih mjera na proteinske biljke kao i na biljke koje, će, koje hvataju dušik, hoće li imati negativne posljedice. Htio bih podsjetiti u tom smislu da e, kad je riječ o e, proteinskim biljkama, njihova proizvodnja je bitna za Europsku uniju, ali treba razlikovati e, pitanje ekološki značajnih površina. Postoji puno različitih drugih instrumenata koji ohrabruju proizvodnju proteina od strane biljaka i treba reći da e, je to povezano sa uspostavom e, povezanih e, potpora, a to je povezano s drugim stupnjem kojem je cilj da se potakne razvoj nekih pojedinih sektora. Dakle, toliko o proteinskim biljkama koje ne moraju nužno biti vezane uz ekološki značajne površine a cilj ekološko značajnih površina prije svega je e, razvoj i zaštita biološke raznolikosti. E, dakle, na neki način e, ekološki dakle na neki način možemo reći da postoji kontradikcija između ovih dviju mjera. Isto tako treba imati na umu s jedne strane da da se ovo odnosi isključivo na e, ekološki značajne površine, a to je tek 5% e, obradivih površina koje su po, e, koje su deklarirane kao ove površine. Biljke koje hvataju dušik ne smijemo zaboraviti da postoji velik broj mahunarki koji koje koriste, za koje se koristi vrlo mali broj e, e, pesticida, odnosno proizvoda za zaštitu e, bilja. One uglavnom rastu uz rub šuma i naravno treba imati na umu i sanitarne kriterije. Postoje i različite druge uzgojne tehnike, uključujući i plodored koje se mogu koristiti mm, i koje Dakle, hoću reći da pesticidi i zabrana ili nezabrana pesticida nije nešto što se ne može zaobići. E, prijedlog e, zabrane korištenja e, proizvoda za zaštitu biljaka je nešto što je već djelomično i uvedeno. To je nešto što je dio drugoga stupa u okviru agrookolišnih mjera. U okviru ozelenjivanja htio bih reći da 15 država članica već sada zabranjuju korištenje proizvoda za zaštitu bilja za za E, e, biljke, odnosno usjeve kratkog e, plodoroda, plodoreda recimo u Njemačkoj je to slučaj sa međuusjevima, u Belgiji i u Nizozemskoj to vrijedi za međuusjeve i za usjeve koji hvataju dušik. Dakle, to nije potpuno novo. Kad je riječ o samoj kontroli, o nadzoru, prijedlog komisije je da se pojednostavne te kontrole, e, e, povezano naravno s ovom e, zabranom, a isto tako terenske kontrole bi trebale biti vizualne prirode. Tako da e, želi se osnažiti, pojačati e, e, ove ekološki značajne površine s ciljem postizanja i zadržavanja i ohrabrivanja biološke raznolikosti, a da se pritom procedure i sam sustav pojednostavni. Kao što sam već ranije rekao, želimo da primjena te zamjene postane, zabrane e, bude jednostavnija. Kad je reč o među usjevima, tu predlažemo da e, minimalno e, trajanje tih kultura bude 8 tjedana a države članice će definirati zapravo taj minimalni period. U nekim zemljama to može biti osam tjedana, u nekim drugima može, dakle minimalno, a u nekim drugim zemljama e, se može odrediti da minimalno trajanje bude i duže, znači na primjer 12, e, tjedana. Kad je riječ e, o takozvanom jumbo aktu, htio bih reći da u ovom nacrtu delegiranog akta se o tome puno razgovaralo, uključujući i e, stručnjake koji su o tome razgovarali. Mm, od e, srpnja se o tome razgovara, o tome se dakle puno razgovaralo e, i u odboru parlamenta Agri krajem srpnja se o tome razgovaralo. Jasno je da smo mi naravno si uzeli dovoljno vremena kako bismo saslušali mišljenja svih e, dionika. ovaj prijedlog delegiranog e, akta e, bi se trebao usvojiti tijekom prvog tromjesečja i to na temelju svih komentara, sugestija i pitanja koja su postavljena među ostalim i večeras. E, to će sve biti uzeto u obzir e, tijekom e, ovog prvog tromjeseća. Kad je riječ o agrošumarstvu, to je nešto što je više zastupnika spomenulo. U tom smislu htio bih reći da se pruža potpora razvoju agrošumarstva. To je također dio drugog stupnja i to je nešto što se također na neki način potiče E, ekološki značajne površine e, to i omogućuju. Znači, to se može postići putem prvog stup, e, stupa ZPP-a, međutim tu postoje određena ograničenja i isto tako to omogućuje da se proizvodnja nastavi i na parceli, čak i ako su tu prisutna i stabla a to se isto tako e, može e, podvesti pod e, izravna plaćanja u sklopu prvog stupnja. Naravno, kao što sam već rekao, uz neka ograničenja. Kad je reč o drugom stupnju, tu smo dobili neka konkretna pitanja, postoje već isto tako, dakle već su uvedena određena pojednostavljenja vezana uz drugi stup, ići će se i dalje s time, u nadolazećim mjesecima i, e, i godinama. Dakle, to vrijedi za drugi stup jednako kao i za prvi stup. Kad je riječ o evaluaciji, neko, e, postavljeno je pitanje kada će zapravo komisija evaluirati e, sve te nove instrumente kao i reformu ZPP-a. Te evaluacije su u tijeku, njihov je cilj Eh, vidjeti u kojoj mjeri eh, ovi instrumenti ZPP-a postižu eh, ciljeve ZPP-a i pokušat ćemo vidjeti kako sve te ciljeve ostvariti uz najjednostavnije postupke i najmanje administrativno opterećenje. Cilj je da se to napravi do kraja ove godine, a 2018. godine ćemo imati općenitije izvješće o cijelom um, ZPP-u i sasvim je jasno kad je riječ o ovom nacrtu delegiranog akta o kojem sada govorimo s naglaskom e, na e, ozelenjivanje je nešto što je trenutni prioritet komisije na temelju e, prvih analiza u državama članicama, a naravno na temelju različitih konzultacija, kao što sam već rekao, sa javnim upravama, nevladinim udrugama, ekološkim nevladinim udrugama, organizacijama proizvođača i tako dalje. Ono što je teško poteškoća u pogledu politike ozelenjivanja je e, to što treba uzeti i sve, e, učinke po vodu, e, tlo i tako dalje. A svi ti učinci moraju se mjeriti nakon nekoliko godina, a sada možemo koristiti samo ove prve rezultate nakon kratkog vremena. Treba će određeno vrijeme da dođemo do doista temeljitih rezultata. E, mislim da sam sada pokrio najupečatljivija pitanja koja sam čuo i komentare koje sam čuo u vašim e, izlaganjima. Možda ako mi dopustite, samo bih htio još jednu e, stvar reći na kraju. To je nešto što se odnosi na pitanje zašto... Možemo li prijeći na sljedeće pitanje? Zašto samo jedan akt? Zato što velika većina prijedloga koje, koji su podneseni odnosi se na članak 45 delegiranog akta. Tako da je jasno da ako želimo izmijeniti različite elemente različitog članka, to možemo napraviti isključivo putem jedinstvenog delegiranog akta, a ne možemo e, sve ove različite e, prijedloge e, na neki način raspršiti u različite delegirane akte. Hvala. Momencie, mam jeszcze pytanie od pana posła. Hvala, ali ostalo nam je još jedno pitanje gospodina Desa. I ako ima još možda netko pitanje, slobodno. Hvala. E, lijepa. Kolege i kolegice koji su bili prisutni pri e, zadnjoj e, poljoprivrednoj reformi, da su se te mjere bolje uskladivale, e, sadašnje reforme ne bi bile potrebne. Ja sam tada ukazivao na te probleme. E, znali smo da to neće tako ići, ali komisija nije bila spremna da prihvati naše prijedloge. E, Martin Heusler ne može E, e, reći da e, su svi poljoprivrednici samo za korištenje pesticida. Mnogi su poljoprivrednici, uključivši mog sina, na primjer, prešli na razne ekološke metode, isključili su pesticide. I o tome treba raspravljati. Dakle, takve kritike su neprihvatljive. Hvala. Mislim da je ova bila iznimno korisna razmjena gledišta. Ima li još netko pitanje? Netko od eh, zastupnika ima li netko pitanje za ravnatelja glavne uprave? Ako to nije slučaj, onda ćemo ponovno dati riječ eh, ravnatelju. I koliko sam shvatio imali smo i politički kontekst ovog posljednjeg pitanja. Nadam se da ćete to podijeliti s povjerenikom. E, vi ste, gospodine ravnatelju, rekli da, se, da je ovo tek takozvani prvi val pojednostavljenja. I mi se nadamo da će taj val biti visok i snažan. Eto, to su naša očekivanja, ali i očekivanja poljoprivrednika. E, mi razumijemo da postoji potreba da se poreznim obveznicima objasne problemi koji su povezani s troškovima, e, s ozelenjivanjem, pošumljavanjem i tako dalje. Jeste li željeli nešto dodati? mene jako ljudi eh, da stalno kritiziramo eh, eh, imamo usjeve mahunarniki na tim poljoprivrednim površinama te su površine značajno porasle u Njemačkoj zašto komisija mm, to ne uvaži. E, mnogo je u ovom aktu e, razumno. Mislim da su se poljoprivrednici već navikli na korištenje e, raznih ekoloških sredstava, a ne pesticida. Ne smijemo ugroziti proizvodnju e, proteinskih usjeva. Ne morate odgovoriti sada na ovo pitanje, ali ako želite, evo imate minutu za repliku. Hvala. Samo ću odgovoriti na ovo, na e, ovaj zahtjev da imate da imamo više valova, još viših i daleko sežnijih kad je riječ o našem radu na e, izravnim e, plaćanjama i prije svega na ozelenjivanje, imali smo već četiri inicijative i e, isto tako je povjerenik Hogan došao i predstavio prijedloge za pojednostavnjivanje. Kad je riječ o samom ozelenjivanju, ovo je prvi i veliki val, imat ćemo još prijedloga za pojednostavnjivanjem e, kad je riječ o smanjenju e, plaćanja u slučaju nepoštivanja e, pravila o ozelenjivanju. E, to je isto tako nešto što će biti prijedlog delegiranog akta. Dakle, za slučaj da poljoprivrednici se ne pridržavaju svojih e, obveza, imat ćemo jedan razmjerniji, pravični sustav e, uskla u odnosu na prethodni sustav. Dakle, to je novi val koji također slijedi. Zatim, kad je riječ o bikama koje hvataju dušik, radi se nečemu što je jako važno za Europsku uniju, ali isto tako ne smijemo, dozvoliti da se od šume ne vidi od, e, stablo. E, ovdje zapravo e, se ovim biljkama bavimo u okviru ekološki značajnim površićama. Treba reći da 2015. godine u Njemačkoj je 6,36% e, e, radivih površina bilo ekološki značajno, su deklarirane kao ekološki značajne površine, a od toga je 0,7% e, površina otpadalo na biljke koje hvataju dušik. Dakle, samo sam htio izniti taj broćani podatak kako bismo znali o čemu govorimo, o, o tome koliki je to zapravo udio u ovoj priči. E, naravno, e, treba isto tako razvijati proteinske biljke i e, mahunarke bez utjecaja na ekološki znači na povrine površine koje zapravo imaju za cilj očuvanje biološke raznolikosti. Hvala, s tim ću završiti. Hvala vam lijepa na ovim dodatnim komentarima i objašnjenjima. Imamo još jednu molbu za vas. Molim vas da u obzir uzmete i komentare zastupnika, te zapravo namjeru koja leži u pozadini tih komentara. Jer svi zastupnici zapravo ovdje zastupaju poljoprivrednike i govore u njihovo ime. Hvala, sljedeća sjednica održat će se 27. veljače, to je ponedjeljak, u 3 sata popodne. E, želim vam ugodnu večer. Hvala.